Colleagues, we are starting again. It seems that our budgetary committee Poštovane kolegice i kolege, moramo nastaviti. Danas doista surađujemo, imamo jako puno zajedničkih sastanaka. E, Ekon je bio e, ranije, a sada imamo zajednički sastanak sa AFETom. Gospodin Tobe će su predsjedati. Govorit ćemo o Europskom fondu za održivi razvoj. Mislim da ova rasprava doista dolazi u pravo vrijeme. Važno je imati pažljivu i kritičku ocjenu novog instrumenta koji je osmišljen prije dvije godine, prije no što mu damo konačni okvir za sljedeću financijsku perspektivu, odnosno financijski okvir 21. do 27. Neću duljiti svojim uvodom jer nemamo previše vremena, imamo 45 minuta naši će prevoditelji morati ostati dulje, desetak minuta. Pa ću sada odmah dati riječ gospodinu Tobeu za uvod. Hvala lijepa, potpredsjedniče Levandovski. Doista imamo sjajnu suradnju triju odbora. Nastojat ću biti kratak da bismo uštedjeli vrijeme mobiliziranje ili aktiviranje privatnih ulaganja za održivi razvoj iznimno važno jer želimo ostvariti naše e, strateške ciljeve. Sa milijardi prelazimo na bilijune, a to jedino možemo učiniti uz pomoć privatnog sektora. ESFD i nasljednik u sljedećem VFO-u bit će središte naših napora s tim u svezi. Parlament je nazočan u odboru ESFD-a i tako ćemo biti uključeni. ESFD e, naravno nije uspostavljen bez komplikacija, stvari nisu išle tako brzo kao što smo namjeravali detaljne informacije o tome koliko je jamstava potpisano, s kojim partnerima i koji su njihovi ciljevi, odnosno iznosi. Rado bismo čuli informacije o, alokacijskom izvješću ESFDA, što se očekivalo do kraja 2019. kao što je uređeno člankom 17. E, uredbe. Međutim, to još uvijek nije obznanjeno. Nakon dvije godine, dakle, imamo raspravu o Europskom fondu za održivi razvoj, što je vrlo važno jer trebamo odlučiti kako dalje. Hvala lijepa. evaluacija bi trebala eh, biti prva, a onda određivanje nove strukture ovog relativno novog instrumenta. No moram reći da smo pomalo razočarani što se tiče eh, sastanaka strateškog odbora Europskog fonda za održivi razvoj koji se održao u eh, siječnju prije naših sastanaka odbora, pa bih najljubaznije zamolio da u budućnosti bolje koordiniramo ove datume kako bi naši članovi također mogli biti dio e, tih sastanaka, odnosno e, tog programa. A prethodno bismo trebali dobiti pripremne dokumente ili materijale za te sastanke. Dakle, prije, a ne nakon sastanka strateškog odbora. Eto, sada dajem riječ komisiji. Marijeta Jager je glavna e, zamjenica e, direktora glavne uprave DEVKO. Hvala lijepa predsjedatelju, poštovani zastupnici odbora DVE e Posebno mi je drago imati priliku govoriti o provedbi Europskog fonda za održivi razvoj ESFD uredba i reći vam koje je trenutačno stanje, kakva su jamstva potpisana za planove vanjskih ulaganja. Na početku zahvaljujem Europskom parlamentu jer zbog mudrosti parlamenta i vijeća usvojili smo uredbu o Europskom fondu za održivi razvoj 2017. u rekordnom roku. Još uvijek ovdje postoje članovi parlamenta koji su bili vrlo korisni tijekom trijaloga i pregovora. Ja ću vas, eh, ja ću vas citirati. Eh, neki dijelovi evaluacijskog izvješća će vam biti poslani, ali mislim da smo bili uspješni. Pripremila sam nekoliko prozirnica kako biste vidjeli zornije o čemu je riječ. Najprije bih vam htjela reći da smo održali četiri sastanka strateškog odbora. Europski parlament je bio uvijek pozvan Nažalost, posljednji sastanak 21. zbog četiri potpisnika e, upravo je bio e, zakazan za 21. sjećan. Nažalost, prekasno smo doznali da Devedo odbor ne može sudjelovati i zbog toga obećavam ovdje u ime komisije da se to neće više ponoviti i da ćemo se nužno bolje koordinirati idući put. Europski fond je doista vrlo dobro krenuo. Do sada smo potpisali e, sedam jamstvenih e, sporazuma. E, ovdje vidite stup prvi Europskog fonda za održivi razvoj do početka 2018. Od usvojili smo 28 programa ulaganja pod instrumentom pet jamstava. Vi ovdje vidite eh, iznos od 1,55 milijardi, a sjećate se iz naše uredbe da imamo jamstva od 1,5 milijardi. Doista smo sretni što vam možemo reći da smo dobili dodatne doprinose 40 milijuna eura iz fondacije Gates 10 milijuna od Danske i dodatni doprinos Češke, Njemačke i Estonije e, vezano za digitalna e, pitanja. A mobilizirali smo također i interne alokacije vezano za Europski fond, tako da ćemo doći do 17,5 milijardi otvoriti 4 milijuna e, radnih mjesta, smanjiti pritisak migracija na žene i mlade, smanjiti ugljičnu emisiju, a geografska alokacija je onako kao što smo dogovorili, dvije trećine za subsaharnu Afriku i trećina za e, susjedne e, regije. Vodeći sektori jamstava su održiva energija, pogotovo obnovljivi izvori energije e, i drugi sektor malo srednje poduzetništvo za žene i mlade. A dodatno smo pronašli 150 milijuna za tehničku pomoć. Puno vremena smo uložili u stvaranje trećeg stupa. Radi se u regulator, o regulatornom institucionalnom okviru koji je nužan za održiva ulaganja. Tako da smo 700 milijuna uložili u ovaj regulatorni dio. Imamo strateške odbore, te vam mogu reći da tu postoje određene odluke. Strateški odbor je odobrio ulaganja u određene prostore. Imamo e, pravila, imamo dodatnog promatrača, imamo e, GITU, to je e, skupina za promatranje svih aktivnosti koje sam do sada spomenula. Potpisali smo, kao što sam rekla, sedam sporazuma o jamstvima. Krajem 2018. smo započeli u Beću sa Nazirom. Nazira je vrlo važni jamstveni sporazum koji je kreiran za pomoć sirijskim izbjeglicama u Jordanu. Radi se o 75 milijuna, toliko iznosi to jamstvo. Radi se o instrumentu podjele e, rizika i e, sekundarni sporazumi su potpisani kako bismo 9900 e, eura pomoći isplaćivali izbjeglicama i time poticali otvaranje malih ili srednjih e, poduzeća i otvarali radna mjesta. Osim toga, u Johannesburgu u studenom 2019 potpisali smo jamstvo Hipelagus sa CDP-om i e, imali smo zajednički kapital sa FMO-om. Arhipelagos e, je vrijedan 30 milijuna u jamstvima, a kapital FMO-a iznosi 42 milijuna. I posljednja četiri sporazuma potpisana su 21. siječnja ove godine. Radilo se o rezideu koji vrijedi 100 milijuna 100 milijuna vrijedi to jamstvo, a potpisali smo i sa EBRD-om 50 milijuna za energetske projekte u iznosu od 40 milijuna sa Europskom investicijskom bankom. Dakle, već smo iskoristili 357 milijuna jamstava, što je otprilike jedna četvrtina jamstava koja smo potpisali. Ovdje vam želim pokazati da imamo vrlo raznoliku financijsku arhitekturu surađujemo sa deset različitih financijskih institucija jer vjerujemo da to doprinosi kvaliteti našeg poduhvata. 1,5 e, milijardi jamstava e, premašeno je tri puta. Dakle, čak i u prvom pozivu dobili smo e, ponude tri puta veće, što zahvaljujemo ukupnom ulaganju od 17,5 milijardi u subsaharsku Afriku i europsku politiku dobro susjedstva. Sada ćete me pitati zašto imamo samo sedam. E, to je prvi put da smo potpisivali ove jamstvene sporazume, a komercijalni dio koji smo izradili zajedno sa iznimno dobrom odvjetničkom tvrtkom nije bio toliko izizovan kao pregovori o horizontalnim pitanjima unutar naših službi OLAF, pristup korisnicima, implementacija prema drugim međunarodnim institucijama i tako dalje. I sada nešto o sljedećim koracima. Dakle, pokušat ćemo potpisati novih osam jamstava do ljeta ove godine, a ostatak do prosinca ove godine jer kao što znate moramo završiti s ugovaranjem svih sporazuma e, do kraja 2020. godine. Svi prijedlozi koji nisu pokrenuti do sada ostaju e, za 28. veljaču. A sada nekoliko riječi o blendingu Europskog fonda za održivi razvoj. To je također dio naših napora da pronađemo novac u geografskim programima 3,1 milijarde uz učinak za 154 projekta u subsaharskoj Africi i u našem susjedstvu. Glavni sektori ulaganja su transport, energija, razvoj privatnog sektora i poljoprivreda. Dodatna lokacija za 2020. u blendingu je blizu 3,5 milijarde doista zaposleni smo jako i u području komuniciranja, odnosno informiranja. Jako smo puno imali putovanja 2019. godine. Ovdje vidite popis naše poslovne forume koje su održane od Kameruna do Senegala i Sjera Leonea. 2020. planiramo Ugandu, Mozambik, Madagaskar te eh, pozivam zastupnike da ukoliko nam se žele pridružiti više su nego dobrodošli zajedno s našim izaslanstvima promotriti e, provedbu naših e, planova vanjskih ulaganja. A sada nekoliko riječi o evaluaciji. Ispričavam se što kasnimo s evaluacijom, međutim rezultati su toliko pozitivni da smo ih doista željeli korektno e, napraviti tako da ću vam sada pročitati nekoliko relevantnih zaključaka i preporuka iz izvješća. Izvješće kaže da je Europski fond za održivi razvoj relevantan za nove globalne ciljeve i modele financiranja i da je vjerojatno jedan od najboljih ili vodećih primjera kako funkcionira ovaj novi model. Europski fond za održivi razvoj jest definirao novu e, generaciju e, donatora Europski fond za održivi razvoj e, prikuplja e, velik iznos sredstava kako bi pojačao financijsku polugu deset puta. E, upravljačka struktura je transparentna i počiva na partnerstvu i na uredbi. Mogla bih citirati e, još, ali mislim da je jako važno reći da Europski fond za održivi razvoj potiče veću koordinaciju i usklađivanje unutar jamstava koja su potpisana kako bismo dobili više sredstava i imali otvoreni model, odnosno pristup portfelju koji omogućava veću fleksibilnost i prikupljanje sredstava iz privatnog sektora. Toliko od mene, hvala, stojim na raspolaganje za vaša pitanja. External. Hvala vam lijepo, doista je lijepo imati pozitivnu ocjenu vanjskih instrumenata. A sada smo došli do trenutka da damo riječ izvjestiteljima. Ajder Gadrizabel koja je s nama od 15 sati i cijelo vrijeme aktivna. Mislim da su sve današnje teme bile teme za koje ste vi zaduženi. Hvala. Hvala predsjedatelju. Da, neke smo stvari naslijedili iz prethodnog mandata, tako da treba puno toga obaviti na početku hvala na svim podacima i informacijama koje smo dobili, hvala na uloženom trudu. Dugo raspravljamo o ovom fondu i drago mi je da vidim već konkretne projekte e, i ocjene koje su prilično pozitivne. E, dok sam slušala, dok sam slušala vaše izlaganje, e, Sjetila sam se projekata oko kojih smo razgovarali, projekata za zemlje koje nisu toliko razvijene, poticanje e, uključivanja žena i e, mladih, pogotovo u ruralnim područjima. To je vrlo pozitivno, a vi ste to istaknuli u vašoj prezentaciji. Dakle, radilo se na onim područjima zašto je i taj instrument iznimno važan. A što se tiče poštovanja datuma i dostave dokumenata e, koje trebamo dobiti, to je sve već rekao e, e, predsjedavajući. Mislim da je to komisija uzela na znanje, tako da ću to sada preskočiti ali imam sad nekoliko pitanja. Prvo, prilično se kasnilo sa potpisivanjem prvih jamstava, ali to je i logično zato što se radilo o novom instrumentu. Još uvijek nemamo evaluaciju na raspolaganju, ali svakako željeli bismo se popraviti ako je moguće e, u sljedećem razdoblju. Pa bih htjela znati gdje ste imali najviše poteškoća, zašto je tako dugo trajalo dok su se potpisali prvi sporazum o jamstvu. Druga stvar vezano za osoblje koje komisija treba staviti na raspolaganje za ovaj instrument i vezano za ES FD koji će biti veći, zahtijevati više specijalista, više osoblja. Pitam se e, koje korake u tom smislu radi Europska komisija vodeći računa o višegodišnjem financijskom okviru koji će smanjiti sredstva za administraciju. Mi ćemo mm, u parlamentu nastojati izbjeći taj scenarij. I treća stvar, e, ja sam puno slušala i vi ste govorili o tome kako ćemo e, financirati i e, umnožavati projekte. Iznimno je važno imati e, tu ravnotežu u ovom financijskom instrumentu. Međutim, ne možemo prestati financirati projekte koji su nam važni, a imaju veliki društveni rezultat ili utjecaj. Tako da bih željela da nas umirite nekako u tom smislu i da kažete da ne govorimo samo o gospodarskim ili ekonomskim pitanjima, već da je tu uključen i taj socijalni e, aspekt kako se e, tu donosi ocjena koji projekt e, prihvatiti, a koji odbiti za financiranje. Eto, mislim da je to dovoljno za sad. Stoja. Zastupnica Toja. Hvala. Naravno, potpisujem sve ovo što smo čuli jer smo doista radili puno na ovom instrumentu, na rokovima i tako dalje. Ja bih je htjela znati puno više o tome, zato što smo na DVO jako bili zainteresirani za ovaj prijedlog, e, jer smo jer smo zamislili nekako e, drugačiju organizaciju no što smo navikli upravo zato što se radilo o izvanrednoj novini. Pa bih eh, htjela čuti nešto više jer područja teme o kojima ste govorili dijelimo. Ruralna područja, mladi, žene, obnovljivi izvori energije, održivi razvoj i tako dalje. Sve su to važne teme, ali da bih shvatila kako stvoriti doista održivi razvoj, ne govoriti o nekakvim prijelaznim iskustvima iskustvima. Sve je to prolazno kada završi projekt, ostaje praznina i lokalne zajednice ne nastavljaju to raditi. Pitam vas kako onda te projekte učiniti trajnijima u vremenu i kako e, oni samostalno dalje mogu živjeti i na koji način formirate ili obučavate male poduzetnike ili osobe koje će imati e, poslije kapacitete stvarati ili održavati kontinuitet projekata. Dakle, koja je uloga usavršavanja ili obrazovanja lokalnog stanovništva koji mogu sudjelovati u projektima? You right. Fund for sustainable development should be for da, naravno ovdje je riječ o fondu za održive e, projekte. Daćemo sada priliku komisiji da odgovori. Hvala vam lijepo. Dakako, prije svega smo vam zahvalni na pitanjima i slažemo se sa onime što i vas brine da je važno uzeti u obzir i taj socijalni dio, a ne samo financijsku polugu. I upravo zato smo to uredili po sektorima i po pojedinim zemljama. No, znate kako stvari stoje s određivanjem cijena. A ako gledate u određene sektore gdje je potrebno više intervencija kad je riječ o lokalnim centrima za razvoj, onda je tamo situacija drukčija. u svim našim schemama za jamstva E, financijske institucije su pratile naš pristup, dakle koristili su prioritetna područja kao što su ravnopravnost spolova, socijalna pitanja i slično. Dakle, radimo to kroz različita područja, održivi gradovi, održiva energija, e, održivi promet. Dakle, riječ je ovdje o održivosti. Također nastojimo držati korak sa drugim financijskim instrumentima za koje također pokušavamo da se usmjere prema održivim projektima. Što se tiče financijskih institucija, važno je da postoji njihova njegova nazičnost na lokalnoj razini, da postoje ljudi na terenu, da postoje stručnjaci u područjima u kojima idemo sa svojim intervencijama kako bi one mogle imati trajni učinak. Sada također razmatramo i mogućnost eh, kada je riječ o tom FSD-u e plus, kako smo ga nazvali, dakle Europskom fondu za održivi razvoj plus, da odemo i u druge dijelove svijeta, u Južnu Ameriku primjerice. Naravno, treba ćemo tu povezati i zeleni plan i digitalnu tehnologiju i e, razmatranje e, temeljnih e, razloga koje dovode do migracija. U svakom slučaju, kako bi projekti imali dugoročni učinak, važno je da imamo financijsku polugu i da imamo isti učinak koji smo imali i do sada. No ponovno ćemo biti veoma oprezni kad je riječ o socijalnoj dimenziji i e, kad i moramo voditi računa o onim odredbi od 50%, e, moramo naravno imati tu financijsku polugu, ali onda i s druge strane e, ostala sredstva iste visine e, i istog učinka. Evo, to je sve što za sada želim reći, ali naravno nastavit ćemo surađivati s Europskom parlamentom kako bismo definirali Europski fond za socijalni, za održivi razvoj budućnosti. I da, naravno naravno koristimo i tehničku pomoć i poslovni e, okoliš, poslovni e, ambijent kako bismo izazvali održive učinke. To je također nešto što treba uzeti u obzir. Hvala. Održivost je svakako najčešće izrečena riječ ove večeri, a poluga je druga najčešća riječ. A sada bih dao riječ e, gospodinu Tobeu da zaključi ovu raspravu. Hvala vam lijepa. E, mislim da su pred nama zanimljivi mjeseci i da doista trebamo pokušati razmotriti prilike koje se pred nama nalaze a ako uspješno koordiniramo sve financijske instrumente Europske unije kao i našu stručnost, onda možemo pridonijeti tome da imamo transparentne institucije, e, zakonodavni okvir i moći ćemo privući ulaganja e, kako bismo imali održiv razvoj u zemljama u razvoju. Naravno, važno je da imamo i odgovarajuću e, ocjenu učinaka u svakom slučaju mislim da su pred nama velike prilike i da nam predstoji nekoliko zanimljivih mjeseci. Hvala vam lijepo. Ovime smo došli do kraja današnjeg sastanka. Zahvaljujem na vašem doprinosu i naravno nastavit ćemo raspravljati o ovoj temi. Hvala.